So. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich Ihnen mit. Dragi kolege, dragi kolegice, drago mi je što vam mogu priopćiti da je konferencija predsjednika upravo odlučila da će Nadi Morat predati ovogodišnju e, Saharovu nagradu, te isto tako i Amili Bašar. Meine Damen und Herren, Nadia Murad Dragi kolege, nadia Murato i Amila Bashar dijele vrlo tragičnu